to be involved in cooperation projects with EU delegations in partner countries. Uh, these are the general lines. Te naše strategije, moj kolega će vam reći nešto detaljnije o tome, koji je njihov dio posla u obrazovanju, kulturi, te u razvoju ovog sektora. Jedan posljednji element, kako bih vam možda malo olakšao razumijevanje ovog priopćenja na kojem radimo. Kao Europska unija već mnogo činimo e, na polju kulture. Mnogi naši programi imaju kulturni sadržaj, kulturnu dimenziju, no prečesto ne znamo koja služba je zadužena za što. Ne postoji koordinacija, ne postoji zajednička vizija. Ovo priopćenje sada pokušava ispraviti situaciju i u tom smislu. Hvala. Vrlo kratko, hvala vam. Riječ dajem odmah gospodinu Zampjeriju. Hvala, ja ću pokušati, ali nisam siguran da ću moći biti toliko kratak kao Diego. No, on je svejedno uspio mnogo već reći. Ja bih se na trenutak vratio na ono što je gospođa Kosta upravo rekla. Podsjetila nas je da za ovo konkretno priopćenje je postao intenzivan pripremni rad, dio kojeg je odrađen zajedno sa parlamentom, sa odborima za kulturu i vanjske poslove, kao i sa državama članicama, ali imali smo i mnogo razmjene iskustava sa našim kolegama u provedbi kulturoloških programa. I također je važno iskustvo koje smo prikupili unutar Europske unije zahvaljujući našoj suradnji, suradnji koju smo ostvarili sa drugim platformama i kroz naše programe poput Creative Europe koja je bila svrha, cilj tog pripremnog rada? Radilo se o tome da shvatimo što kultura u mnogim područjima može ostvariti. Svi se slažemo samo interistične vrijednosti kulture, ali jasno je da ona može biti vrlo korisna za socio, ekonomski razvoj, pomirenje, kulturološki dijalog i drugo. Imamo iskustva u Europi e, sa svim tim stvarima. A zatim imamo ulogu Europske unije. Što može biti konkretna uloga Europske unije u promicanju kulture. Kao što je gospodin Brok rekao, oslanjamo se na kulturu e, suradnje razvoja iz država članica, jer naravno kao Europska unija, Europsku e, komisija e, ne posjedujemo sami tu kulturu. I nije čudo da se zapravo ovdje počinje govoriti prije svega o kulturološkoj raznolikosti, o tom osnovnom konceptu, jer po nama, potrebit ću ovdje jednu metaforu, kada pokušavamo objasniti što radimo, govorimo da kulturu doživljavamo kao prostor u kojem se kreativnost i slobodna interakcija slobodno odvijaju. Ono što mi možemo, što Europska unija može, je proširiti tu suradnju i to je što smo učinili unutar Europske unije, a što želimo učiniti na globalnoj razini kako bismo poboljšali kulturološke odnose, a tako i doprinjeni. raznolikosti i ljudskih prava, što, kao što je gospođa Kosta rekla, znači da se oslanjamo na taj zajednički humanistički pristup gdje pokušavamo punomoćiti glasove koji će zagovarati takav zajednički dijeljeni humanizam. No, istodobno radit ćemo, ne kao što je Diego rekao, promicanjem predstavljanju kulture, ne o tome da podučavamo nekoga nešto, već da opunomoćimo ljude, prikupimo ljude i pustimo umjetnike, kulturološke subjekte da sami rade to jer su u tome mnogo bolji nego mi. Još jedno ključno načelo je komplementarnost i subsidijarnost. Surađivat ćemo s državama članicama, sa svim dionicima i planiramo u potpunosti poštivati načelo subsidijarnosti. I to iz dva razloga. Prije svega moramo, a također tek sami subjekti, kulturološki operateri, umjetnici mogu odraditi taj dio posla. U ovom priopćenju smo niz aktivnosti izložili koje smo organizirali oko tri osnovna stupa. Dakle, odabrali smo doprinos kulture socioekonomskom razvoju. Kao što je gospođa Kosta rekla, to je ključno za održiv razvoj i pomaganje našim partnerima je e, dobra stvar ako oni uspiju razviti svoj vlastiti put kao državom razvoju. Drugi stup je doprinost kulture, međukulturološkom dijalogu i za pomirenje, dakle za otpornost samih društava, gdje imamo nažalost primjere i u Europi koje smo naučili u bivšoj Jugoslaviji, u Irskoj, da lijepo vidimo kako kultura može promicati mir i promicati bolje odnose. Dakle, to želimo učiniti i na globalnoj razini. Treći stup je kulturološko nasljeđe nasljeđe zbog toga što su svi ponosni na svoje kulturološko nasljeđe i vrlo je važno da se o tome vodi dijalog. S obzirom da se slažemo oko toga, da su države članice Europske unije prikupile znatno iskustvo u tom polju, to je nešto gdje možemo doista ostvariti razmjenu s partnerima na korist sviju. I tu imamo neke konkretne aktivnosti sa kojima smo već započeli. Smatrali smo da bi također bilo korisno takvu jednu panoramu aktivnosti primijeniti koja nije iscrpna, ali da jasno, jasan pokazatelj što kultura može i u kojem smjeru mi želimo iskoristiti. To je isto tako važno za informiranje ljudi jer će pokazati o kakvim se intervencijama točno radi. Priopćenje je predstavljeno u lipnju, tada smo već započeli s nekim aktivnostima i naravno ako imate bilo kakva pitanja o tome na raspolaganju sam vam. Posljednje i možda najvažnije poglavlje tiče se partnerstava. Ovo je strategija koju je moguće provesti samo radeći zajedno. Komisija sama, služba za vanjsko djelovanje sama, nitko to ne može ostvariti. Možemo ostvariti pojedine jedinstvene projekte, zasebne programe, ali nećemo moći taj jedan kvantitativni skok ostvariti. Kao što je Diego rekao, zbog toga je ključno imati aktivni doprinos samih država, njihovih institucija, instituta kulturoloških, jer oni mogu multiplicirati te aktivnosti i doista doprijeti u svojim državama članicama do onih do kojih treba i zapravo multiplicirati taj efekt koji komisija zapokreće. Dakle, lokalna tijela u partnerskim zemljama, kao i Europskoj uniji, važno imati na umu da je kultura nešto što je blisko ljudima, da moramo djelovati lokalno. Dakle, dionici u kulturi su nezamjenjivi partneri, sami dionici koji zapravo moraju biti opunomoćeni. I zbog toga, primjerice, već imamo uspostavljenu platformu za kulturološku diplomaciju koja pruža savjeta, koja organizira osposobljavanje kulturno organizira, ali koja i prikuplja dobre prakse. Radi se dakle o instrumentu kroz koje možemo dobiti, prikupiti savjete javne društva, ali i opunomoćiti ih i omogućiti bolju suradnju s njima. I također imamo ključnu ulogu izaslanstava Europske unije, je ključno u ovom priopćenju da bi se aktivnosti trebalo primijeniti na terenu, a izaslanstva Europske unije bi trebala biti svovrsna središta, svovrsna platforma koja okupljaju dionike i lokalne i iz Europe uz doprinos kulturoloških instituta i nacionalnih vlada. I tu smo izložili neke eh, najbolje primjere takvog rada. Par minuta svog vremena bih prepustio opće upravi kako bi nam dala neke konkretne primjere toga Kultura je uvijek bila sastavni dio suradnje u razvoju i tu sam željela dati neke primjere naših aktivnosti tijekom proteklih godina. Spomenut ću ova tri stupa koje je već Walter naveo, socioekonomski razvoj, uloga kulture u kulturološkom, međukulturološkom dijalogu za mirne odnose, te kulturološko nasljeđe. Što se prvog prioritetnog područja tiče, uloga kulture za socioekonomski drživi razvoj, primjer toga je sufinanciranje proizvodnje jednog filma mm, Run na obali Bjelokosti koji se bavi političkom vojnom prošlošću ove zemlje. Ne samo da je on pripomogao u procesu pomirenja unutar zemlje, već i osnažio filmsku industriju unutar same zemlje, a tu aktivnost financirali smo od 2013. do 2015. Nakon čega je, su izašle još četiri dodat nova filma u toj zemlji. Nacionalni fond je stvoren da bi se podržala filmska industrija, zatim baza podataka, i oko 45 do 50 eh, glumaca i tehničara je osposobljeno tijekom same aktivnosti. Što se međukulturološkog dijaloga tiče, imamo vrlo uspješan projekt proveden u suradnju Njemečke na Lanki koji je također doprinjao procesu pomirenja promičući multikulturalizam kroz kulturološka sredstva unutar zemlje. Dakle, imali smo programe za razmjenu između sjevera i juga, za sveučilišta i glumce, oko nekoliko stotina sudionika, zatim mali grantovi, bespovratna sredstva za poslovnu zajednicu, što je također utjecalo na lokalnu situaciju. Isto tako smo surađivali na lokalnim festivalima kao mrežama za pomirenje i komunikaciju. Treći primjer, kulturološko nasljeđe, uključuje podršku i očuvanje e, domorodačke arhitekture u zapadnoj Africi, e, gdje smo kroz jedan projekt u Nigeru identificirali i uspjeli e, očuvati njihovu arhitekturu, te smo izgradili nacionalni muzej koji prikazuje kako se izgrađuju takve zemljane e, konstrukcije, čime se promiče i korištenje ekološki prihvatljivih materijala i održan je cijeli niz konferencija aktivnosti koji promiču e, taj oblik nacionalne baštine ove zemlje i preko stotinu osoba e, je osposobljeno što se tiče izgradnje takvim tradicionalnim načinom. Hvala. Thank you for these examples. Very, very interesting. As Hvala vam na tim primjerima, bili su vrlo zanimljivi. Sada dajem riječ e, izvjestiteljima u sjeni prije svega. Tko želi uzeti riječ? Možemo najprije čuti nekoga iz odbora za kulturu, a nakon toga izvjestitelja iz odbora AFET. Kinis Barbate iz odbora za kulturu i gospodin Mon iz odbora za vanjske poslove. Izvolite, gospođo Barbat. Hvala. Dame i gospodo, drago mi je da je spomenuta kulturna diplomacija i napomene Federike Mogherini kao i utjecaj koji ona ima na vanjske odnose. Parlament je već o tome iskazao svoj stav 2011. godine. Kao izvjestiteljica o sjeni iz odbora KALT i članica odbora AFET htjela bih spomenuti nekoliko važnih pitanja koja mogu dovesti do vrlo pozitivnog ishoda. Najprije ću se dotaknuti pitanja kulturnih ustanova koje već djeluju u inozemstvu. Institut Goethe, Cervantes, British Council, dakle to su kulturne ustanove koje sjajno rade na širenju kulture, jezika i književnosti u zemlji koju predstavljaju, odnosno zemlje koju predstavljaju. Mislim da to govori o Europi koja se temelji na suradnji, koja počeva na zajedničkoj kulturi. Takve ustanove mogu poslužiti da bi se upravo učinio takav jedan iskorak. A zatim e, bih htjela također spomenuti i znanstvenu diplomaciju. Kultura i znanost su primjeri takozvanog soft powera i mislim da to može biti vrlo korisno u odnosima sa trećim zemljama. Što se tiče znanosti, e, dakle to je područje koje nas može objediniti, dakle to je područje gdje nisu važne emocije ili tradicije, to je nešto što nam je zajedničko i zapravo tu ne bi trebalo biti prostora za subjektivno razmišljanje. Mislim da to može biti koristan instrument i u kontekstu europske politike susjedstva. Kada smo bili u posjetu Tunisu, razgovarali smo upravo o tim pitanjima i pokazalo se da bi trebalo raditi u tom smjeru. Sveučilište iz Tunisa će sudjelovati u programu Obzor 2020. Sustav financiranja istraživanja i razvoja je također područje u kojem znanost može biti od koristi. Ja sam također potpredsjednica izaslanstva za odnose sa zemljama Magreba. Mislim da to može biti korisno za uspostavu odnosa sa zemljama Sjeverne Afrike i s drugim trećim zemljama koje su nam važne u smislu uspostave sigurnosti i e, provedbe nekih zajedničkih ciljeva. Mislim da treba također spomenuti kulturno nasljeđe i općenitu zaštitu europskog kulturnog nasljeđa u svakom smislu. Mi smo zajedno sa našim e, partnerima u Njemačkoj obišli neke umjetničke galerije i mogli smo tamo vidjeti što to znači europsko kulturno nasljeđe. Također moramo imati na umu što se događa u zemljama Magreba, u zemljama Sjeverne Afrike i trebamo poduzeti sve što možemo kako bismo zaštitili to naše zajedničko kulturno nasljeđe koje je sastavni dio naše povijesti i tradicije. Trebamo dati sve od sebe kako bismo očuvali to kulturno nasljeđe, kako bismo ga zaštitili i to je nešto što je u interesu samih zemalja, ali isto tako i naših turista, posjetitelja i studenata. Hvala. Gospodin Mon iz odbora AFET, izvolite. Ja na početku želim zahvaliti gospodinu Broku i gospođi Kosti na organizaciji ovoga sastanka. Kao što je gospođa Kosta malo čas rekla, mi smo se već sastali u ovoj dvorani 2013. godine na proljeće i tada smo razgovarali o komunikaciji komisije koja je objavljena u lipnju prošle godine. Dakle, drago mi je da je ta komunikacija izišla. Htio bih nešto podijeliti s kolegama. Kultura je vrlo važan instrument za ekonomski razvoj. Tu treba spomenuti kulturni turizam. No, čuli smo da je to isto tako važno i iz perspektive Europske službe za vanjske djelovanje za području ekonomskog razvoja trećih zemalja. To je također važno i za promicanje dakle, kvalitetnih odnosa i tolerancije. Kultura sama po sebi implicira toleranciju, bilo kakve dogme, tu nemaju mjesta. Mi moramo promicati kulturološki dijalog jer je to nešto što može dokinuti pojave kao što su radikalizam i širenje dogmi. A mislim da je to nešto što treba, što nam sada treba u svijetu. E, spomenuto je kulturno nasljeđe. Ove godine se obilježava naše kulturno nasljeđe. Silvija Kosta je i zajedno sa drugim zastupnicima zagovarala to da 2018. godina bude proglašena godinom Europskog kulturnog nasljeđa. Dakle, mislim da je to vrlo, vrlo dobar znak. U kulturološkom smislu nije važno samo Europska unija, nego i drugi dijelovi svijeta i tu bismo također trebali promicati i štititi kulturno nasljeđe. Mi već surađujemo sa unesco po tom pitanju. Vidjeli smo da su se u nekim zemljama dogodile strašne stvari, pritom mislim na Afganistan, na rušenje Palmire. Čini mi se da u komunikaciji komisije nešto izostaje, a to je evropsko kulturno nasljeđe, odnosno ove godine imamo već 33 evropske kulturne rute koje su vrlo važne ako želimo shvatiti svu raznolikost Europe, ali i činjenicu da Europa počiva na jednoj zajedničkoj civilizaciji. Dakle, ne govorim samo o rutama kao što je Santiago de Compostela, imamo i neke druge rute, kao što je ruta Karla V. I mislim da to e, može biti vrlo važno za daljnji rad komisije. Mi smo se toga dotaknuli nešto detaljnije u našem izvješću. Osim toga, te rute izlaze i izvan teritorija Europske unije. E, dakle, imamo jednu rutu koja počinje u Andaluziji, ali se nastavlja kroz teritorij Maroka, imamo i sefardske rute, dakle čitav niz različitih e, ruta koje postoje u Europi. Bilo bi mi uistinu drago kada bi komisija prepoznala značenje tih ruta u svom radu. Mislim da su, one imaju ključnu važnost u boljem razumijevanju Europe i u shvaćanju da e, mi svi dijelimo e, zajedničke civilizacijske tekovine. Osim toga, te rute izlaze i izvan Europe i u kontekstu sukoba sa i konfrontacija sa Europom, mislim da te rute mogu upravo ukazati na jedan suprotan smjer. Dakle, tu postoje veze sa drugim zemljama kao što je Maroko, kao što su neke druge susjedne zemlje. Mi moramo integrirati mlade i studente, oni predstavljaju budućnost Europe i budućnost svijeta, tako da su razmjene među studentima uistinu od prioritetne važnosti. Hvala i hvala što ste spomenuli važnost 2018. Eh, godine kao godine Europskog nasljeđa. Julie. Ward, hvala. Meni je uistinu drago da se održava ova rasprava i bilo mi je drago kada je visoka predstavnica dala tu važnu izjavu na kulturnu formu prošle godine. Mi smo na to dugo čekali. Mnogi od nas koji radimo u području kulturi svjesni smo važnosti kulture u izgradnji mostova među narodima. Vrlo često kada drugi, druge aktivnosti ne daju rezultate, e, interkulturni dijalog e, može pomoći u poboljšanju i nastavku odnosa među ljudima. I to se događa čak i kada ljudi ne govore istim jezikom. Naime, kultura zapravo počeva na djelovanju, na našim dijelima, ne samo na riječima. Iznimno mi je drago bilo čuti da se spominje kultura e, u smislu kulturnog prostora. Dakle, i u smislu e, činjenice da e, se tu obuhvaća i arhitektura. Naime, arhitektonsko nasljeđe ne odnosi se samo na zgrade, nego i na prostor koji se stvara kako bi se ljudi mogli okupiti, ali isto tako se to može odnositi i na zidove i prepreke koje gradimo kako bi se zapravo ljude razdvojilo. Ja sam sudjelovala u jednom e, vrlo zanimljivom e, izvješću o regionalnom razvoju koje se bavilo marginaliziranim zajednicama i cilj je bio da pozovemo stručnjake, arhitekte koji se bave pitanjem osmišljavanja javnog prostora. Mnogi od nas se danas plaše dakle doći u javne prostore. Mislim da to moramo promijeniti. Postoji jedan međuklub koji se bavi pitanjem eh, javnog općeg dobra i javnih usluga i tu smo se bavili pitanjem korištenja javnih prostora. I tu se pojavljuju i ideje kao što je demokracija. Jer ovdje kada govorimo o okupljanju ljudi iz različitih kultura koji su svi ponosni na svoje kulturno nasljeđe, moramo biti svjesni da trebamo biti spremni na promjene, na stvaranje novog identiteta. U tom smislu mislim da je važno pitanje javnih prostora. Htjela bih ovdje spomenuti i cirkus i dakle, dakle cirkuske predstave i uličnu umjetnost. Naime, cirkus se vrlo često ne shvaća ozbiljno, premda zapravo ima vrlo dugu i časnu tradiciju. Što se tiče, dakle, cirkuskih predstava, to je jedan oblik umjetnosti u koji se uključuje velik broj mladih ljudi koji su na marginama. Tako da ovaj oblik umjetnosti može biti vrlo inkluzivan to se čak odnosi i na ljude sa e, invaliditetom. I mislim da je to uistinu jedan dobar način okupljanja ljudi. Postoji jedna knjiga koja se zove Klauni bez granica. On, dakle, to su ljudi koji često odlaze u izbjegličke kampove i rade sa tim zajednicama. Dakle, mislim da ne smijemo, e, ne smijemo zaboraviti i na takve oblike umjetnosti. Stom Bukner, hvala. Imam jedno kratko pitanje. Govorit ću dalje na njemačkom. Kulturu ne nalazimo samo u knjigama i u velikim kulturnim centrima, već isto tako i u svakodnevnom životu. A to za mene znači da i elektronički mediji, televizija, radio, isto tako igraju vrlo važnu ulogu kada se radi o posjedovanju kulture. I zbog toga ne svačam da se prodao Euronews, da je najveći udio u tome sada e, u rukama nekog egipatskog poduzetnika i da će se i ostatak udjela isto tako prodati. Zbog toga je već sada došlo do određenih e, razvoja.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 Vjerujem da će gospodin Brok odgovoriti na to pitanje. Mislim da komisija ima bolju predočbu o tome što se događa, a sada riječ ima gospodin Peterle, izvolite. Dragi kolege, uistinu mi je vrlo drago da smo započeli razgovarati o ovoj temi na prvoj sjednici odbora AFET ove godine. Riječ je o jednoj važnoj strategiji. Kultura je područje kojim postoji, kojim ima veliki neiskorišteni potencijal. Reći ću nešto na temelju vlastitog iskustva. Kada sam bio na čelu jedne promatračke misije u Keniji, shvatio sam da postoji veliki interes za suradnju u području kulture i bilo mi je drago čuti da su naši sugovornici zainteresirani za kulturu u Europskoj uniji. Zanimalo ih je na koji način se nosimo sa različitim identitetima u Europi, zanimalo ih je kako mi zamišljamo koncepciju onoga što se zove soft power i e, dakle kako shvaćamo pitanje pomirbe. Osim tih tradicionalnih tema kao što su razmjena, filmska produkcija i slično, e, bilo bi važno da Europska unija u tom kontekstu promiče i političku kulturu, dakle da potaknemo interes za europsku političku kulturu. Europski parlament tu uistinu može djelovati, ima prostora za djelovanje, dakle u kontekstu osnaživanja odnosa sa našim partnerima kroz razna izvješća i kroz našu službu za posredovanje među parlamentima. Imamo na raspolaganju različite instrumente i alate koji nam mogu pomoći da osnažimo kulturološku dimenziju naše suradnje. Hvala sada riječ ima gospodin Weigl. Hvala. Ja također pozdravljam činjenicu da danas razgovaramo o pitanju kulture u ovom formatu. A mislim da bi bilo još bolje kada bi prostorija bila zagrijana, ali očito je da, da, da to nećemo danas dobiti. Isto tako ne bi bilo loše kada bi kolege pokazali veći interes, kao što je spomenuo kolega Petrle, možda bi to dodatno zagrijalo dvoranu. No, smatram da bi interes bio veći kada bismo imali tu komunikaciju od komisije. Ne znam što je to zapravo, kako ona izgleda, rado bih je vidio. Obično kada razgovaramo o ovakvim temama, imamo nekakav predložak, a mislim da je to danas izostalo. E, da kako možemo se lako složiti sa svima koji su danas već istaknuli da je kultura važna za europski identitet, da je to nešto što daje veću težinu Evropskoj uniji na međunarodnoj sceni. Mislim da je to nešto što je vrlo vrijedno i trebali bismo znati na koji način je upotrijebiti? Na način da ne dajemo drugima lekcije, da to ne izgleda kao indoktrinacija, nego kao razmjena vrednota. Ovdje smo zapravo naišli na nekoliko prepreka i u organizacijskom smislu. A Kada razgovaramo o kulturi, postavlja se pitanje subsidijarnosti. čak i više nego u drugim područjima. I tu se pojavljuju određene prepreke. Danas smo čuli, e, naime spomenute su neke važne kulturne ustanove kao što je Gete institut i kao što su drugi kulturni instituti vodećih europskih država. Međutim, meni se čini da je u osnovni problem u sljedećem. Područje kulture u mnogim državama članicama nije ustrojeno na taj način i velika većina država članica nema takve kulturne institute toga tipa. Tako da bi možda komisija trebala iznijeti jednu inicijativu što bi, koja bi mogla potaknuti dalje razmišljanje o tom pitanju. Samo se tako možemo osigurati da će europska kultura biti ravnomjerno predstavljena. Da će države članice biti ravnomjerno zastupljene u području kulture. A činjenica da je Europa velesila u području kulture neće ništa značiti ako ne budemo znali kako to iskoristiti. Mislim da moramo uložiti više napora, u međukulturni dijalog. Moramo bolje razumjeti kulture i religiju drugih zemalja. Mislim da tu nije određeno dovoljno i danas se nosimo sa posljedicama toga, a posljedice su vrlo, vrlo opasne i ozbiljne. Hvala. Ovo je bio posljednji kolega koji je riječi, stoga ću sada dati e, održano za odgovore na postavljene pitanja i na primjedbe. Kao prvo e, Diego Maranija, zatim e, i drugi. Izvolite, možete preuzeti riječ. Da vam na opći način dam odgovor na nekoliko pitanja koje su postavljena. Mi zapravo na sva ova pitanja odgovaramo u komunikaciji kulturne rute e, koje su istaknute kao važan instrument za kulturnu politiku Europske unije. Što se toga tiče, dok su oni na razini Europske unije ne tiču se vanjske politike, ali postoje način na koje ih možemo proširiti i na područje izvan e, Europske unije. A neke od tih ruta već uzimamo u razmatranje E, prije svega kada se primjerice radi na području Balkana. Mi na tome radimo zajedno sa Vijećem Europe te razmatramo i e, projekte e, u suradnji s UNESCO. Da, dakle, razvojimo neke projekte u koje bismo uključili kulturne rute. Mi smo potpuno svjesni toga da to može biti prilika za e, međukulturni dijalog, ali isto tako i za razvoj, e, pa isto tako i za promicanje znanja u jeziku i e, više jezičnosti i da bolje razumijemo regije koje su u prošlosti prošle poznaka teška vremena. Što se tiče kulture i znanosti, kultura i znanost su također e, uključeni i u komunikaciji. Naravno, ne možemo se previše proširiti u tom smjeru zato što je to komunikacija o kulturi prije svega. I iako mi ovdje u širokom smislu razumijemo riječ kultura, ne možemo baš e, sve upotnosti uključiti u taj dokument. Čuli smo iz vaših izlaganja mnogobrojne e, preporuke, e, ideja e, klaunova bez granica primjerice je nešto što je vrlo nadahnjuće. i svakako su cirkusi e, jednom vrsto kulturnog dobra koje bismo trebali sačuvati i poticati. A u komunikaciji nam se nude mogućnosti i za to. Opet, moram reći s jednog općenitog stajališta, zato što što se tiče detalja i mm, neugodnijih tema, tu ću dati riječ e, predstavnicima komisije, moram reći da ovaj tekst, ova komunikacija daje mogućnosti za skoro pa sve što se događa na području kultura, a sve to sada ovisi o volji i o smjeru u kojem će se provesti političke mjere i o tome ovisi e, sav dan rada. Isto tako sve to ovisi o tome kako će smjer i kako će direkciju zauzeti institucije. E, naš kolega iz Slovenije mislim da ima pravo kada kaže da je hladno, a kada govorimo o našoj temi, mislim da je kultura ima velik potencijal koji nije iskorišten na području Afrike i da svi tu trebamo odigrati ulogu. I opet, kao što je gospođa Mogini rekla, to sam već spomenuo, trebamo služiti mm, primjerom i našim iskusom drugim ljudima. Ne kako bismo ih nešto naučili, već da im pokažemo način e, do kojeg smo došli nečega što možda nije nužno za njih najbolji način, ali da je to kod nas proizvoj rezultate i da je to nešto što je s vremenom e, se konsolidiralo. Meka moć i e, pobjedenje, to su svakako pitanja koje trebamo obraditi, a sve to zajedno s političkom kulturom. Tu dosta toga možemo pokazati drugim državama što i može služiti kao primjer. Što se tiče Euronewsa, mi zapravo ne radimo na tome i mislim da postoje i u ovoj prostoriji kompetentniji ljudi od mene koji mogu odgovoriti na to pitanje i sada ću predati riječ komisiji eh, za onaj teži dio Hvala, gospodin Zampieri ima riječ. Hvala ti, Diego. Diego zapravo ima pravo, mi smo reagirali već na mnoge vaše preporuke, ali započu s time što bih vam htio zahvaliti na vašoj podršci i na vašim sugestijama koje su doista korisne. Da istaknem dvije među njima. E, povećati interes u e, europsku kulturu. Mi to zapravo i radimo to radimo kao sastavni dio javne diplomacije Europske unije. ovoj komunikaciji nismo htjeli pomiješati ta dva područja jer naša kulturna nastojanja, naše nastojanje da poboljšamo kulturne odnose nismo htjeli da se e, prikazuju u svijetu svjetlu propagande. Dakle, tu se ne radi o propagandi. Javna diplomacija znači da kada jedna država e, izravno govori građanima drugih država. Mi to radimo isto tako, ali to nije ono što želimo učiniti na području kulture. Kada se radi o kulturnoj diplomaciji, tu doista govorimo o e, kulturnim operaterima koji međusobno surađuju. Nama je važno da imamo tu razliku, iako je naravno Europska unija jako E, i javnoj diplomaciji, tu imamo i e, vlastitu strategiju za to. Što se tiče kulturnih institucija, čuo sam dva stajališta o tome. Kao prvo, to da one čine izvrstan posao, da ih trebamo podržati i da ih trebamo udružiti, da se bave više europskim radom, a ne da rade za pojedine države, i uvedenu Kraljevinu, Italiju, Španjolsku i tako dalje, već da e, ih pokušamo potaknuti da se bave europskim radom. A Druga stvar je ta da nemaju sve države članice takve resurse. Nemaju sve države članice kulturne institucije e, koje bi bile neovisne, koje bi bile snažne, sa mnogobrojnim resursima i koje bi moglo biti rješenje. Naše rješenje je taj da im pomognemo da rade više e, u okviru njihovih krovnih organizacija mogli bismo i čekati dok se svi uvjeti ne ispune koji su potrebni za njihovu suradnju, ali bojim se da bismo onda jako dugo morali čekati i već smo dakle krenuli s time što je još eksperiment, ali mislimo da je put naprijed taj da im pomognemo da se udruže, gdje onda možemo ukloniti e, tu e, negativnu činjenicu da jednostavno neke države članice imaju razvijenije kulturne institucije drugih. A mislimo da na ovaj način možemo im pomoći pružati podršku e, dakle, kada se u njihovim vlastnim strukturama. Mislim da je Diego već pokrio neke teme. Što se tiče znanstvene informacije, to je izuzetno važno. Imamo obzor 2020. koji je otvoren cijelom svijetu, u svim državama. Postoje i e, znanstveni projekti koje možemo ispuniti samo ako radimo s drugima. I tu postoji jedna dimenzija međukulturnog e, dijaloga, to se odnosi na Erasmus e, Mundus. Dakle, imamo znanstvenu svrhu svega toga, ali postoji i jedan drugorazredni e, cilj, a to je međukulturna diplomacija. I to je ono u čemu se osvećamo na komunikaciju. Dakle, ne toliko o, govorimo, govorimo toliko o međunarodnoj suradnji o borbi protiv raka, što je vrlo pohvalan cilj, već govorimo više o kulturi. A jedan aspekt je i kulturna baština. To je isto jedan primjer kojeg navodimo. Što se tiče Real Newsa, bojim se da nemam tu nikakvih pozivskih informacija koje vam mogu prenijeti, jer se tu ne radi o meni, niti o mojoj glavnoj upravi. Ne, to se radi, to se radi u glavnoj upravi Connect. Nemamo više puno vremena, već zapravo kasnimo, pa pitam Hoće li neko nešto još reći? Hvala vam lijepa na odgovorima. Pretpostavljam da je na nama, izvjestiteljama, da kažemo nešto za kraj. Le closing remarks del collega Brock, voglio solo dire Prije nego što kaže nešto gospodin Elmar Brok kao završne riječi, ja bih htjela samo kratko reći da smo mi su izvjestitelji da smo zabilježili sve različite sugestije koje smo čuli i želim zahvaliti i glavnim upravama. Spomenuli smo neke teme do kojih je meni jako stalo, primjerice one teme koje je spomenuo gospodin Petrove, zatim različite osi kulturne diplomacije koje možemo ojačati. I sigurno je točno da e, trenutno ne postoji ravnoteža po pitanju različitih kulturnih institucija, ali u trećim državama postoje takozvane e, fokalne točke koje možemo iskoristiti i one mogu biti podloga za pružanje veće vidljivosti te za to da osnažimo suradnju barem na toj razini. Možda možemo u sve to uključiti i one države koje na internacionalnoj razini e, još nisu do sada e, bile toliko zastupljene. Zatim isto tako spomenuto da je kulturna raznolikost veliko bogatstvo koje bismo trebali sačuvati i da bismo trebali poticati kulturne i zajedničke vrijednosti. I to ja sve mogu potpisati. Nadam se uglavnom da ćemo na temelju ovog postupka moći u e, ovim dvima odborima usvojiti neke mjere, da ćemo moći pripremiti program za Europsku godinu za kulturnu baštinu i to nam može pružiti mogućnost da probamo pogledati kako e, bi sve to u praksi moglo funkcionirati. Erasmus već postoji 30 godina i tu dakle već imamo čitav niz zajedničkih tema na kojima možemo raditi. Pritom se ne radi samo o stipendijama koje dobivaju e, pojedini e, znanstvenici, već su tako i o svim drugim komponentama koje činjava Erasmus. Mislim da moramo podsjetiti i na razno različita partnerstva koje su sklopljena na razini sveučilišta sa trećim državama. Ali mislim da bi bilo dobro kada bismo imali više organski okvir za sve to, kada bismo to mogli ukorijeniti kao sastavni dio vanjske politike Europske unije. Naravno da tu trebamo raditi korak po korak, nitko ne misli da će se to dogoditi preko noći jer mi naravno želimo da se postignu konkretni rezultati. Uzim ću obzir da više nemamo vremena, e, bit ću kratka i sada bih htjela da predati riječ e, predsjedniku Broku. Poštovana kolegice, hvala vam. Ako imate konkretne prijedloge, zamolila bih vas da e, nam ih već sada dostavite. Neke od ovih stvari koje ste spomenuli ćemo svakako moći iskoristiti, ali kad kad ćete možda imati neke konkretne prijedloge i bilo bi nam drago kada bismo e, pri izradi prvog nacrta izvješća već mogli uključiti u sve to e, što više vaših preporuka, što bi e, obogatilo sadržaj i težinu dokumenta. Mislim da se predviđa da će se 22. ožujka predstaviti taj dokument u odborima. Zatim ćemo mi biti gosti u odboru za kulturu i obrazovanje kako bismo onda nastavili sa postupkom. Cilj je taj da 30. svibnja zatim možemo održati e, glasovanje kako bismo prije ljetne stanke to mogli dovršiti. I dakle da bi onda u srpnju mogli predstaviti taj E, dokument na plenoj sjednici. Ja mislim da bi to bilo najrazumnije kao e, procedura. što zahvaljujem gospođi Kosti e, jer je ona bila snažna, imala je snažne inicijative. Što više se ja bavim tim projektom, to mi se više sviđa i mislim da ćemo s vašom pomoći moći